Uvaženi kolege, dobar vam dan. Pozdravljam Luis de Kindesa, potpredsjednika e, Središnje banke, a sada prije nego što krenemo na razmjenu mišljenja, sa potpredsjednikom Središnje banke nekoliko najava, usvajanje dnevnog reda prije svega. Dakle, zahvaljujem usvojeno. Zatim usvajanje zapisnika sastanaka 29. E, prosinca te tako dalje. Hvala. 29. 11. 13. 12. 25. 26. veljače usvojeno. Zatim kratko odluka koordinatora bez konkretne rasprave o Brexitu. Koordinatori su izrazili zadovoljstvo i uslugama Paul i rekli su da kako bi se mogao omogućiti nadzor parlamenta, službeni zapisnici SSM-a i SRM-a e, trebaju biti također dostupni Proračun za 2020. prioritet je ekona. 20. srijeda, dakle od 20. ožujka srijeda do na večer, rok za komentare na nacrt dopisa eh, Bađ i eh, zatim za predstavke koordinatori su pozvani da daju komentare na to kako dalje, e, te nadalje e, za FAVG je dogovoreno da će se nastaviti sastankom 26.3. sa povjerenikom Moskovisijem na zasebnom tehničkom sastanku, a tajništvo će nastaviti e, mogućnosti nastavka monetarnog dijaloga s predsjednikom Dragom u šestome. Što se tiče a dopisa predsjednika AFKA od 7.3. o tumačenju članka 171 poslovnika. Predsjedatelj je rekao da su koordinatori bili podijeljeni po mišljenju e, o fiskalnom sporazumu i također da e, to nema nikakve u ovoj fazi sa fiskalnim sporazumom, te da će konferencija predsjednika odlučivati o agendi plenarnih sjednica. Te kao što znate, danas ćemo i glasati. I postigli smo sporazum za SFS sustav, sustav financijskog nadzora, 21.3 tako da se dogovorilo da se zadrži upravljačka struktura, ali da se ojače uloge i ovlasti predsjedatelja, također da dobije da ESMA dobije izravne nadzorne ovlasti nad e, kritičnim e, upraviteljima trećih strana, odnosno trećih zemalja i pružateljima usluga izvještavanja o podacima, osim onih malih lokalnih mali, a komisija se složila za fiskali strelog 21.3. Znači tu e, su, zakonodavci odlučili nastaviti u uspješni fiskalist program u sljedećem višegodišnjem financijskom okviru, ojačati odredbe o transparentnosti, vanjskim stručnjacima i fokus na sprečavanju porezne prijevare i izbjegavanja, te također da se pozovu stručnjaci iz trećih zemalja, posebice razvijenih zemalja, da pa kako bi se dobila nužna fleksibilnost e, da e, se uključi, e, koja bi se trebao uključiti novi programski razdoblje i nije postignut sporazum o proračunu o odnosima s trećim zemljama i pitanjem delegiranih i provedbenih akata. To ovisi o horizontalnom sporazumu o višegodišnjem financijskom okviru a još će se konzultirati komisija o privremenom e, sporazumu. A sada možemo krenuti na sljedeću točku dnevnog reda, točku 5. Luis de Guindos, potpredsjednik Središnje banke, koji će nam održati godišnje izvješće Središnje banke za 2018 koji je objavljen 22 e, službena jezika Europske unije. Danas u tri sata e, na stranici Središnje banke te govori o, središnje, o politikama i aktivnostima Središnje banke u ekonomskom i financijskom okruženju 2018. Monetarne politike, financijski sektor, tržišne infrastrukture, plaćanja financijske usluge prema drugim institucijama, statistika, ekonomsko istraživanje, pravne aktivnosti, međunarodnu europsku suradnju, vanjsku komunikaciju, institucijski i korporativno upravljanje. Također je ECB objavio odgovor na komentare i predloge koje je dao parlamentu, rezoluciju o godišnjem izvješću 2017. Središnje banke, dakle vrlo korisna i važna rasprava, a sada bih eh, dao riječ potpredsjedniku Središnje banke na uvodnu, e, dakle da održi uvodni govor. Izvolite. Zahvaljujem e, predsjedniče, uvaženi zastupnici, članovi e, odbora Ekon, dame i gospode. Doista mi je čast biti ovdje prvi puta pred ovim odborom u, u svojstvu potpredsjednika Središnje banke i drago mi je što mogu prezentirati godišnje izvješće Središnje banke za 2018. Godišnje izvješće je glavni ishod kojim Središnja banka izvještava o svojim aktivnostima prema ugovorima. Međutim, naš se odnos sa parlamentom već davno razvio dalje od nužnih zahtjeva iz ugovora i kao dio ovog dobrog odnosa sada u skladu sa dobro utemeljenom praksom. Danas smo također dali pisani odgovor na vašu rezoluciju, a između ostaloga e, o e, iznosu profita koji su postignuti programom e, tržišta vrijednosnica, a također govorit ću sada u svojim odlukama koje je donijela banka 2018, kako je to utjecalo na euro gospodarstvo, E, također, e, da, potreban je i dalje monetarni poticaj kako bi inflacija se e, ustalila na raznama ispod, ali blizu 2% u srednjoročnom razdoblju, a također ću dati kratki pregled onoga što je upravljačko vijeće dogovorilo 7.3. i reći nešto o ključnim pitanjima Europske financijske agende na kraju dakle ovog E, ovog saziva parlamenta. Naše mjere monetarne politike znatno su doprinjele vrlo povoljnim financijskim odnosima koje su podupirale ekspanziju 2018 stope pozemljivanja po firmama i tvrtkama brzo, blizu su njihovoj najnižoj povijesnoj razini, a pozemljivanje u e, volumen pozemljivanja banaka nastavio je trend prema gore od početka 2014. Posebice su tvrtke imale koristi od kupnja dionica iz nebankovnog korporativnog sektora putem CSPP-a koji je omogućio povoljnije financiranje korporacijama, također oslobodilo kapacitete u bilancama banki koje su pozitivno utjecale na kreditiranje malih i srednjih tvrtki. Iako su monetarne politike podopirale domaću potražnju, e, zamah rasta ublažio se malo 2018. O, tijekom godine BDP se je porastao za 1,8% u usporedbi sa 2,4% 2017. a što je e, bio što je uzrokovano slabim poticajem iz globalne trgovine, također nekim privremenim faktorima na domaćoj globalnoj razini. A jedan primjer je tranzicija na nove standarde Eh, emisija iz automobila što je dovelo do nekih zastoja u proizvodnji automobila u Europi. Mjere koje su temelj inflacije uglavnom su bile potisnute 2018. ali rizik deflacije nije nestao, inflacija će se eh, ponovno početi vraćati prema gore. Eh, snaga domaćeg gospodarstva plus akomodativna monetarna politika, jača tržišta rada koja jačaju plaće, jačaju i naše povjerenje da će inflacija na putu, da konvergira na razinama ispod, ali blizu 2% u srednjoročnom razdoblju. U tom temelju odlučili smo za dokinuti neto kupnju imovine do kraja 2018. a istovremeno vratili smo se korištenjem E, naših e, kamata i e, forward guidance smjernicama koji bi mogli utjecati kao ključni alat za stupanja akomodativne politike koja je još uvijek potrebna. Stoga smo dodali još komponentnu koja se temelji na datumima uz onu koja se odnosi na E, standardne odredbe za države. To će e, Pomogući, to će omogućiti da e, dademo, da omogućimo ono što smo obećali, da održimo stabilnost cijena. Također, dalje smo odlučili da ponovno investiramo u znatan iznos kupljenih, e, kupljene imovine te također da osiguramo portfelj e, vrijednosnica e, sa ciljem reinvesticije kako bi se dalje podupirali povoljni uvjeti financiranja. No što se tiče informacija koje smo dobivali dvije, početkom 2019. ovo ovo Ublaženi rast će se nastaviti u ovoj godini, naime utjecaj domaćih faktora koji ublažavaju rast e, postao je faktor koji će trajati duže nego što se očekivalo, a globalno gospodarstvo postalo je manje, e, e, povoljno. I dalje su, se pojavlja nesigurnosti sa geopolitičkim faktorima, prijetnja protekcionizma i nesigurnosti na tržištima u razvoju koji ublažavaju ekonomski rast. Također smo morali stoga eh, znatno smanjiti našu projekciju rasta za 2019. na 1,1%. Eh, no, eh, učinak lošeg faktora nastaviti će se i dalje. Očekuje se rast otprilike 1,5% 2021. koje je slično prethodnim projekcijama a povoljni financijski uvjeti, dalje zapošljavanje i rast e, plaća e, će podupirati nešto slabiju ekspanziju globalnoj aktivnosti te e, europsku ekspanziju. Pa ipak te, temeljna inflacija i dalje je dovoljno potisnuta i naše projekcije sada misle da će indeks potrošačkih cijena, glavna inflacija sada postići 1,6% krajem 2021. Stoga je e, znatna e, akomodativna monetarna politika ključna. Na sastanku u Ožujku e, smo potvrdili da će stope ostati iste 2019. E, tako da će se produljiti razdoblje vrlo niskih kamatnih stopa e, do e, kraja ove godine. Naravno, ovaj drugi dio našeg, našeg plana rada nastavljati će omogućivati dodatnu akomodaciju. Iako su uvjeti bankovnog pozajmljivanja povoljni, slabiji ekonomski izgledi mogli bi utjecati na uvjete kojima će banke davati kredite poslovnim subjektima i domaćinstvima. Stoga je ključno održati uvjete pozajmljivanja te time što će se osigurati refinanciranje banaka iz dospjelih obveznica i teltra koji ne bi smjeli ugroziti monetarnu politiku. Stoga smo pokrenuli Teltra 3, novu seriju E, e, ciljanih e, dugoročnih operacija refinanciranja koje će krenuti od 9. mjeseca 2019. i završiti u ožujku 2021. sa rokom dosjeća od dvije godine i banke će moći pozemljivati do 30% po stopi indeksiranoj na kamatnoj stopi glavnih e, operacija refinanciranja tijekom života svake operacije i poput e, sadašnjih Teltro programa Teltro 3 e, će imati ugrađene poticaje za kreditiranje euro gospodarstva. E, no, financijska stabilnost i okolnost postali su sve izazovni što se odražilo u sistemskim pokazateljima stresa i analize su pokazale da neki razvoj potiču financijsku stabilnost uključujući daljnju ekspanziju gospodarstva i otpornost banaka, no visokorizične aktivnosti na nekim financijskim e, segmentima tržišta e, odražavali su i općenito niske premije rizike. No e, i nedostatak jasnoće oko ishoda Brexita doprinio je političkoj e, i financijskoj nestabilnosti, no zahvaljujući pripremama javnih tijela i privatnog sektora e, sada scenariji bez dogovora Eh, ima eh, predstavlja rizike kojima će se moći upravljati u eh, smislu očuvanja stabilnosti europodručja, no neke opasnosti također ostaju koje bi mogle uzrokovati negativne utjecaje na prognozu za europodručje, no u ovom legislativnom području su zakonodavci su donijeli E, znatne e, i korisne korake u području financijske regulative koji su ojačali financijski sektor. Mnoge regulatorne reforme koje je potakla globalna financijska kriza sada su dovršene, a banke i također još uvijek ne mogu funkcionirati u okviru jednog potpunosti integriranog okvira, europski građani još uvijek ne mogu iskoristiti pune koristi stvarnog jedinstvenog bankovnog tržišta. Stoga je potrebno uložiti daljnje napore kako bi se razvili potpunosti integrirana tržišta kapitala i isto vrijeme jačati regulatorni i nadzorni okvir za nebankovni financijski sektor. Iz tih razloga dovršenje bankovne unije i jačanje unija tržišta kapitala bit će od ključne važnosti u novom zakonodavnom razdoblju. Kao što se također kaže u godišnjem izvješću, u 2018. Središnja banka i dalje e, nastavila je davati svoju ekspertizu i tehnički savjet u ovom području, a u sljedećih nekoliko mjeseci prije novog zakonodavnog razdoblja i novog mandata parlamenta omogućit će se razdoblje za razmišljanje o nužnim koracima e, u reforma koje smo poduzeli do sada. Stvarna e, unija tržišta kapitala i dovršenje bankovne unije igraju ključnu ulogu u boljem funkcioniranju središnje monetarne unije, bolje integrirana tržišta, da li bi E, bolju podjelu rizika prekogranično na privatnoj razini koja sada nedostaje, a na institucionalnoj strani opena e, racionalizacija zajedničkog backstopa, zaštitnog mehanizma za jedinstveni fond za sanaciju e, i političke rasprave o europskoj schemi osiguranja depozita su daljnji ključni koraci u jačanju bankovne unije. Eurosustav također važan je katalizator za promjenu u smislu harmonizacije tržišnih standarda i doprinošenju uklanjanja prepreka integracije financijskih tržišta. Kako bi se omogućila instant plaćanja na paneuropskoj razini, od 11.2018. E, Eurosystem e, pokrenuo inovativnu uslugu Target e, Instant Payment Settlement Tips. Znači, Tips omogućuje pojedincima i tvrtkama da prebace novac u manje od 10 sekundi elektroničkim plaćanjem. No, Privatno e, sudjelovanje u riziku integracija tržišta moraju također e, biti podupirani drugim politikama na svim frontama. Dakle, e, puna primjena proračunskih propisa i učinkovitija suradnja u ekonomskim politikama i dalje su ključne da jačaju otpornost europodručja i stvaraju povjerenje u zemljama članicama u smislu daljnje integracije. A osim toga, Institucionalni temelji monetarne unije moraju se dalje jačati. S jedne strane, važno je jačati upravljanje i operativni kapacitet Europskog mehanizma stabilnosti ESM-a uz poštivanje e, prava Europske unije. To će bolje e, osigurati e, članice europodručja protiv teških šokova, a s druge strane uspostavljanje proračunskog instrumenta za konvergenciju i konkurentnost europodručja jačalo bi otpornost u europodručju svakoj od zemalja članica. Dopustite dakle da zaključim. Kako evo se približavamo kraju ovog eh, parlamentarnog mandata, dopustite mi da zahvalim eh, ovom odboru na vrlo konstruktivnoj eh, konstruktivnom odnosu koje su naše dvije institucije utvrdile tijekom proteklih pet godina. Ovo nisu bila laka vremena i građani su s pravom tražili učinkovite i konkretne odgovore na gospodarske i financijske izazove. Vi ste odigrali ključnu ulogu u prenošenju tih iz e, očekivanja i osiguranju da odgovornost središnje banke e, učinkovito izvrši svoju dužnost i dobije različnicu. Nadalje, kao zakonodavci, e, pomogli ste zacrtati i usvojiti reforme koje su omogućile snažniju uniju danas. I znadete bolje nego što ja znam da je reforma trajni proces i da prednosti tog e, procesa nisu uvijek najlakša stvar za prenijeti javnosti. Međutim, kao što je pokazao Eurobarometar u prosincu, potpora za euro 2018. je e, porasla na 75%. Stoga je moguće dalje e, raditi na, na ovome što smo postigli na putu prema dubljoj i dovršenijoj Europskoj monetarnoj uniji, a ja ću rado odgovoriti na sva pitanja koja možete imati. Zahvaljujem. Hvala vam potpredsjedniče, gospodine De Guindos. Hvala vam i svemu što radite u Europskoj središnjoj banci, vodeći računa o gospodarskim izgledima i e, podacima koje e, su nam dostupni. Mislim da su odluke koje je donijela Europska središnja banka vrlo mudre. i s veseljem očekujemo vašu sljedeću odluku sljedeći mjesec. Da vidimo na koji način e, se nositi s ovim usporavanjem europskog gospodarstva. Hvala vam i na e, lijepim riječima o e, reformi Europske monetarne unije te ESM-a. U potpunosti se slažem sa vama što se tiče proračunskih instrumenata i području primjene, neki od nas su malo ambiciozniji e, i to je još uvijek tema rasprave u ovom odboru, e, ali i u SB-u i među zemljama članicama. I na kraju ja vama želim zahvaliti na odličnoj suradnji sa našom institucijom. Drago mi je da ste danas ovdje Znam da niste ovdje e, prvi puta. To jest, ovdje ste prvi puta u ovoj e, ulozi, stoga dobro nam došli. hvala i ESP-u na suradnji sa parlamentom. Mislim da smo u ovom sazivu odradili jako dobar posao, unaprijedili suradnju i dijalog a istovremeno poštivali neovisnost ESB-a. Istovremeno ESB je bio i predmet nadzora ovog parlamenta, što je ključno. I ja sam siguran da će parlament nastaviti sa izgradnjom ovako dobrih odnosa. A sada idemo na pitanja e, naših zastupnika. Prvi je gospodin Lange, izvolite. Ja, vielen Dank. Zahvaljujem, e, gospodine dobro dobrodošli. E, održati nam svoju prvu prezentaciju pred parlamentom. Mislim da je zapravo malo razočaravajuće što je samo sedam e, zastupnika ovdje prisutno u sali kada prezentirate svoje prvogodišnje izvješće, no to je također povezano i sa, e, i sa ovim danom u tjednu, em je ponedjeljak, em je kraj e, zakonodavnog razdoblja, no eto mandata. Hvala vam bez obzira na to, na godišnje izvješće. Mi smo sa e, proteklih godina intenzivno raspravljali s vašim predsjednikom i sa raznim e, drugim e, predstavnicima uprave, posebice o stopi inflacije. Europski statistički ured danas kaže da je stopa inflacije 1,4 diljem Europe, da je pala na tu razinu, ali stopa nezaposlenosti također na najnižoj razini od 2008. Dakle, sve su to pozitivne stvari a stopa inflacije posebice koja je posljednjih godina e, e, bila pod velikom utjecajem cijena energenata i digitalizacije, je sada po vlastitoj e, definiciji središnje banke ispod ili blizu 2%. Dakle, što onda radi središnja banka ako bi taj trend se nastavio u smjeru pada naime poslije u, tržište E, što je također sa temeljnom inflacijom e, ako se uzmu u obzir e, sezonske cijene i cijene energenata jer na cijene energenata Središnja banka ne može utjecati. Nadalje, čuli smo nove mjere ili razmišljanjem novog programa kupnje aktive i kojem paketu mjera bi te negativne kamate mogle e, uzrokovati negativne posljedice u bankovnom sektoru ako do njih doista dođe. A treća stvar je ono što vi e, propagirate, dakle do dovršenje e, unije tržišta kapitala i u monetarne unije. Znadete da je parlament imao neke zabrinutosti oko izvornih izvornog prijedloga za osiguranje depozita. Što dakle očekujete u sljedećem parlamentu što se tiče osiguranja depozita u Edisu, također i u svijetu toga da se neke zemlje članice tome konkretno e, ozbiljno protive? Hvala vam gospodine Lange. Mislim da ste postavili tri pitanja. Prvo o ključnoj inflaciji, zatim o negativnim kamatnim stopama te učinku na banke, te na kraju o dovršetku bankarske unije te važnosti e, te unije. Pokušat ću e, odgovoriti na ova tri pitanja. Počet ću sa pitanjem o inflaciji. Evo danas smo dobili posljednje podatke o inflaciji u ožujku. Vidjeli ste da je stopa inflacija 1,4%, a ključna je 0,8%. Što se tiče glavne inflacije, do pada je došlo zbog e, razvoja cijena energenata, a ključna inflacija se kretala oko 1%, nešto iznad 1% u proteklih 3, 4 do 5 mjeseci, a sada svjedočimo njezinom padu. Mislim da je to vrlo važno. Zašto? Što se s njom događa? Najbitnije je da svjedočimo usporavanju gospodarstva i to onda ima učinak i na ključnu inflaciju. No, simultano tu su dva čimbenika koja bi prema našem mišljenju trebala pozitivno utjecati na tu e, inflaciju u sljedećih nekoliko e, kvartala. Prvi je akomodacija koju smo upravo proveli kroz našu strategiju monetarne politike, a drugo, rekli ste da je stopa nezaposlenosti na vrlo niskoj e, razini. Stvoreno je više od 9 milijuna radnih mjesta od kraja krize i počeli smo vidjeti da plaće polako rastu po stopi od 2,4%. A znate da su u nekim zemljama um, uvjeti rada nešto stroži nego u drugim. No, tu se pojavljuje još jedno pitanje. Zašto taj rast plaća nema učinak na na cijene. Zašto to e, nema utjecaja na cijene, maloprodajne cijene? Možda je to povezano sa e, strukturom, strukturom tržišta, sve veći udio digitalnog gospodarstva i e, interneta, to bi moglo utjecati na inflaciju. No postoji još jedna stvar koju valja pomno razmotriti. No, kao što sam rekao u svom uvodnom govoru, mi smo spremni provesti akumulaciju monetarne politike. To možemo učiniti i poduzeli smo mjere i kad je riječ o TLTRO-u i imamo na raspolaganju e, alati, alate kojima se e, analizira je li ta politika učinkovita uvjereni smo da s aktivnostima koje su predviđene u našim projekcijama za drugu polovicu godine, bez obzira na to što će se dogoditi sa cijenama energenata, smatramo da će to ipak početi rasti i doći ćemo do toga da će inflacija se um, će ići u smjeru kojem želimo, dakle blizu 2%. Zatim eh, važnost negativnih kamatnih stopa te njihov učinak na eh, sektor bankarstva. Tu prije moram reći da negativne kamatne stope su vrlo važne za poticanje razvoja gospodarstva. A u protekle tri godine prije usporavanja kojeg smo primijetili početkom eh, ove godine Dakle, to je sve bilo pozitivno i kad je riječ o profitabilnosti banaka. Sada je došlo do usporavanja gospodarstva, no ja mislim da niska profitabilnost banaka, ako to smijem reći, ide mnogo dalje od e, potencijalnog učinka negativnih kamatnih stopi niska profitabilnost banaka u Europi e, je povezana sa strukturalnim čimbenicima, na primjer razina nenaplativih e, kredita. Tu jesmo ostvarili neke napretke, no to još uvijek nije dovoljno. Drugo, postavlja se pitanje troškovne učinkovitosti. E, omjer dohotka je mnogo lošiji u Europi nego u drugim dijelovima svijeta. I na kraju imamo i previše banaka u Europi. Bankarski sektor zna da ima vrlo jasan kapacitet pristupa i banke bi trebale učiniti što više kako bi oslobodile taj višak kapaciteta. Zatim sve je to povezano sa uklanjanjem e, viška kapaciteta i mislim da je to e, ključno s onime što mi radimo u ESP-u nego okruženje sa niskim kamatnim stopama u kojem već jako dugo e, živimo i koje će vjerojatno još potrajati u eurozoni. I što se tiče na kraju bankarske unije, to je za nas, dovršetak bankarske unije je za nas ključan. Smatramo da je to vrlo važna e, faza. Znam da ta rasprava nije jednostavna, zato što moramo paralelno govoriti o smanjenju rizika, te o, te o mutualizaciji rizika. Ali zbog toga i imamo jedan ambiciozan EDIS. E, ako ne uspijemo dovršiti taj projekt, bojim se da bi to imalo vrlo e, negativnu e, negativne rezultate na cijeli bankarski sektor u Europskoj uniji. Odluke o bankarskoj uniji te o uniji tržišta kapitala bi trebalo donijeti vodeći računa o e, dostupnim fiskalnim e, instrumentima pomoću kojih možemo djelovati protuciklički. Thank you. Uh, hvala sada u e a riječ ima Gospodine zamjeniče guvernera, hvala. Vi ste ponovno govorili o proračunskim kapacitetima u vašem uvodnom govoru. Svima e, su nam još u sjećanju vrlo snažne riječi predsjednika Europske središnje banke e, koji je rekao da po tim pitanjima treba predvoditi i isto tako da je potrebno neke stvari institucionalno preokrenuti kako bismo u središte stavili dobro upravljanje. Nažalost, na vijeću stvari ne napreduju u tom smislu. Uključujući i prijedlog komisije eh, za koji se smatralo da je vrlo skroman i stidljiv, ali je eh, imao kao dobru stranu prijedlog vezan za stabilizaciju eurozone, Čini se da će dakle i taj prijedlog se sasvim raspršiti na pregovorima u raspravama u vijeću koji se više bavi drugim pitanjima. Ako gledamo europsku monetarnu politiku i pogledamo različite rizike vezane za trgovinu, zatim rizik za slučaj e, sve eventualnijeg eh, Brexita. Dakle, prilikom ovog godišnjeg izvještaja, kakvu poruku vi eh, šaljete europskim zakonodavcima, te koji vam je okvir potreban da biste omogućili da imamo mm, stabilnu monetarnu politiku. Svima nam je jasno da Središnja banka nije sve moguća u tom smislu. prva poruga koju bih ja osobno želio poslati je ta da monetarna politika nije sve moguća. Monetarna politika je jedan dio e, miksa gospodarskih politika koje se mogu provoditi u jednoj e, ekonomiji, e, no porezna politika ima također važnu ulogu u prošlosti smo ponekad, nam se ponekad činilo da je monetarna politika jedini instrument koji nam je e, dostupan za izlazak eurozone iz krize. Mislim da je ESB obavio dobar posao u tom smislu, vidjeli smo rezultate, no moramo voditi računa o tome da monetarna politika nije jedini instrument kojeg imamo na raspolaganju. Moramo voditi eh, računa o tome da imamo i druge instrumente koji su, koji su nam na raspolaganju. Zatim ste spomenuli i fiskalnu politiku. Tu postoje dvije dimenzije. Fiskalna politika na razini nacionalne, eh, na nacionalnoj razini. I vi jako dobro znate da se e, fiskalne politike svake zemlje razlikuju međusobno, no postoje zemlje koje imaju fiskalnog prostora i trebali bi ga iskoristiti za e, poticanje daljnjih aktivnosti. Zatim postoje zemlje koje imaju visoku stopu zaduženosti, e, visoke javne dugove i njihov manevarski prostor je mnogo manji ali ako želite čuti moje mišljenje, ako želimo imati konsolidiran stav o fiskalnoj politici za različite europske zemlje, mislim da bi to bilo dobro. Istovremeno, u potpunosti podržavamo taj prijedlog da imamo jedan konsolidirani fiskalni instrument za eurozonu. Instrument koji neće imati e, samo ciljeve učinkovitosti ili ciljeve konkurentnosti, već bi trebao imati i druge učinke, čisto ako neki asimetrički šok pogodi dijelove eurozone ili pak cijelu eurozonu. Mislim da ta kombinacija, dakle, manevarskog prostora u nekim zemljama članicama koje mogu provoditi e, ekspanzionističku fiskalnu politiku uz postojanje tih anticikličkih fiskalnih kapaciteta, mislim da je to dobro. I na kraju čvrsto vjerujem u e, strukturne reforme. Strukturne su reforme potrebne ako želimo unaprijediti produktivnost gospodarstva srednjoročno, te istovremeno ako želimo unaprijediti konkurentnost Europske unije. No jedna je stvar potpuno potpuno jasna. Monetarna politika ne može sve rješavati. Moramo nadopunjavati monetarnu politiku sa fiskalnom politikom te sa strukturnim reformama. Jedino ćemo na taj način imati jedan dobar miks koji će potaknuti rast na srednjoročnoj razini. Hvala vam. A sad riječ ima Ramon Tramosa. Hvala vam, predsjedavajući. Gospodine De Gindos, dobar dan. Imam nekoliko pitanja za vas. Prvo se pitanje odnosi na transparentnost Europske središnje banke. Kao što znate, u ovom parlamentu smo već u prošlom sazivu smo mi zastupnici vršili pritisak kako bi se objavile bilance programa Target 2, to su godišnja izvješća i to se sada redovito objavljuje. Isto tako smo vas pozivali da objavite zapisnike sa sastanka upravnog vijeća. I prije dvije godine 40 zastupnika našeg odbora su javno zatražila od ESB-a da objavi imena tvrtki koje su se okoristile kupovinom eh, duga određenih središnjih banaka. Zanima me E, hoće li biti novih programa u tom smjeru, e, imate li već određene rokove definirane i tako dalje. Drugo pitanje. U europskim medijima se govori o mogućim bankarskim spajanjima. Deutsche Bank sa Commerzbank u Njemačkoj, zatim Bankia i e, Banco de Sabadell u Španjolskoj. Sad ste i dali e, odgovor o višku kapaciteta Europske banke. Možete li nam dati više informacija o upravo tim konkretnim slučajevima? Te na kraju e, pitanje o nenaplativim kreditima. E, mene to stvarno zanima. Mario Draghi kada je dolazio govoriti pred ovaj odbor je dvije, 21. studenog 2017 rekao da, je, da on smatra da je uzrok nenaplativih e, kredita neprovedba e, direktive o elektroničkim plaćanjima. Dakle, riječ je tu o zakašnjelim plaćanjima. Recimo u Španjolskoj još uvijek nemamo e, propise o sankcijama za multinacionalne tvrtke kojima treba dvije godine da plate račune svojim podizvođačima. Gospodin Dragi je vrlo jasno odgovorio na to moje pitanje i rekao je ja optužujem ne samo multinacionalne tvrtke već i države zbog toga što godinama nisu ispunjavale svoje obveze prema malim i srednjim poduzećima, a u, nečim, e, u nekim e, zemljama na e, jugu je nezaposlenost skočila za 20 postotnih bodova. To se nije dogodilo recimo u Danskoj, ali u Španjolskoj je. I moje pitanje dakle da nam se ponovi jedna ovakva ozbiljna kriza u budućnosti bismo li bili spremni ili ne bismo bili spremni zbog toga što se e, europski zakoni ne provode na jednak način u svim zemljama članicama. Hvala vam. Hvala gospodine Tremosa. Vi ste spomenuli tri vrlo važne teme. Prvo je transparentnost, drugo su potencijalna spajanja banaka u Europi, te treće o pitanje o zakašnjelim plaćanjima i nenaplativim kreditima. Počet ću sa ovim e, posljednjim pitanjem. Zakašnjela plaćanja su stvarno tužan problem i kao što ste rekli problem je u velikim tvrtkama koje ne plaćaju svoje podizvođače i imaju vrlo nepovoljne uvjete, ali nije problem u tome, već je problem u, tome i što javni sektor kasni sa plaćanjima. trebalo bi provesti zakone kojima bi se izbjegle e, ovakve situacije to bi bilo stvarno važno jer kao što ste i sami rekli kad usporava gospodarstvo moglo bi se dogoditi recimo kreditni slom poput ovoga koji se dogovorio prije 7-8 godina, a istovremeno imate i javni sektor koji kasni s plaćanjima MSP-ovima, znate da će to samo pogoršati učinke tog kreditnog e, sloma. Stoga e, plaćanja, e, pravovremena plaćanja su nešto što je stvarno ključno. Zatim pitali ste me o spajanju e, banaka. Neću sada spominjati pojedinačna imena i nazive, ali moram reći da, da u Europi u nekim zemljama imamo jednostavno previše banaka. U nekim zemljama E, to sprječava eliminaciju viška kapaciteta i to je zapravo jedan od e, najvažnijih e, faktora zbog kojeg su određene banke neprofitabilne. Tako da jedno od rješenja jesu spajanja kako bi se smanjili troškovi i povećala učinkovitost. No, sa stajališta ESB-a mi više volimo dakle takve konsolidacije prekogranične konsolidacije. No nismo to baš vidjeli nedavno. Imali smo neke slučajeve između Španjolske i Portugala recimo, no ništa posebno e, relevantno. A to bi bilo dosta dobro, zato što ako imamo bankarsku uniju, onda znači da bismo trebali imati stvarne, e, stvarne europske banke koje su prisutne u nekoliko zemalja i mislim da bi to e, mogao biti dobar signal za dovršetak bankarske unije i mislim da bi se poslala vrlo dobra poruka o e, jedinstvenom tržištu za banke. I na kraju postavili ste i pitanje o transparentnosti. u potpunosti se slažemo da je transparentnost i odgovornost da su ključne. no imamo i naš program otkupa korporativnih obveznica na sekundarnom tržištu i imamo neka imena, ali bojim se da bismo mogli e, narušiti situaciju na tržištu i e, stvoriti neke nuspojave koje zapravo bismo željeli izbjeći. Stoga naša politika i naše stajalište do sada jest e, za sada da to ne objavimo zato što i su potencijalni učinci trenutačno važniji od transparentnosti e, te moguće mjere. Da, hvala vam. Nemamo prekogranične e, spajanja zato što imamo, nemamo regulatorne poticaje i to se stalno vrti u krug. Moramo prekinuti taj začarani krug i nadajmo se da ćemo u tome uspjeti sljedeći mjesec ili u sljedećem sazivu. A sada ima riječ Marko Vali. Hvala lijepa. E, moje bi se pitanje odnosilo na ciljeve Europske središnje banke u mjeri koja ta banka mora težiti postizanju stabilnosti cijena. Međutim, posljednjih nekoliko mjeseci došlo je do usporavanja pokazatelja inflacije koji se približavao 2% i zbog toga je usporena monetarna politika. Međutim, vidimo da je, su podaci za ožujak, podaci o inflaciji koji su urođeni jutros, od 1,4% je dakle inflacija i zapravo to ukazuje E, i mnogi govore da je to zapravo loša monetarna politika Europske središnje banke jer ne, ne uspjeva postići inflaciju koja je bila ciljana, ona od 2%. Zanima me zapravo što je sa e, dugoročnim financiranjem e, za mjesece koje dolaze TLP-a. Trebamo vidjeti dakle kakve će ekonomske perspektive biti jer čini se da one e, idu prema negativnom predznaku. Prije svega, malo sam pokušao e, razraditi e, zašto je nedavno došlo do inflacije. Možemo pogledati recimo cijene energenata koji se zaista na to odražavaju a e, usporavanje e, stopa inflacije, odnosno dovođenje stopa inflacije na, za 1,4%, razlog e, je dakle nešto gdje nismo uspjeli ostvariti ona 2% koje smo htjeli postići. Ja mislim da ono što je puno relevantnije, to je ta temeljna ključna inflacija, ona je zapravo e, glavni parametar i ona bi trebala u budućnosti biti parametar kojim će se inflacija mjeriti. Točno je da je prošlog mjeseca došlo do usporenja i sa e, razine od nešto malo više od 1% smo došli na 8. E, Rezultat, odnosno razlog tomu jest usporavanje gospodarske aktivnosti. I to je nekako projekcije koju smo mi uklopili tih 1,1% za prvi dio godine. Smatramo da će u prvoj polugodištu gospodarska aktivnost biti sporija, te da će se gospodarski rast ponovno e, pospješiti u drugom dijelu godine što će samo ključnu inflaciju e, povećati. Što se monetarne politike tiče, dajemo dovoljno likvidnosti i imamo e, dobre mogućnosti e, dobivanja kredita kako za pojedince, tako i za poduzeća. Uvjeti su vrlo dobri što se tiče kamatskih stopa kao i raspoloživosti novca. dovoljno dakle gotovine i dobri financijski uvjeti već jesu tu i nastavit će se tako, u to smo duboko uvjereni. Istovremeno postavlja se pitanje razvoja plaća i tu e, moramo reći da ima nepoznanica. Što će se dogoditi? Vidjeli smo da plaće rastu za 2 i 2,5%. U nekim državama članicama e, čak je rast plaća i veći. Što se događa? Zašto se taj razvoj cijena ne odražava na cijene, odnosno na ključnu inflaciju. Možete to objasniti u svjetlu prethodnih kriza. Možda se i struktura tržišta promijenila. E, ima nekih stvari koje se u prošlosti nisu događale. Naime, e, imamo isto tako puno instrumenata s kojima raspolažemo. E, to su alternativni instrumenti na krenuli smo tantel o na Broj 3 odlučilo se na prošlom sastanku vijeća, a s time ćemo početi ga primjenjivati u rujnu. Razradit ćemo to kroz sljedećih tjedana i mjeseci. I mislimo da bi to moglo biti pozitivno za financiranje različitih banaka. Isto tako, e, e, mislimo da će se dobro nadzirati banke i e, da će se dobro prenositi sve što je vezano za monetarnu politiku. Istovremeno, promjene kamatnih stopa e, ne znamo kako će biti do kraja godine. Ako dođe do nečeg čudnog i ako nam se učini da nećemo moći ostvariti naš cilj, Zaista budite uvjereni da ćemo mi e, učiniti sve kako bismo naš e, zadatak ispunili i u tom smislu ćemo koristiti sve instrumente koje nam stoje na raspolaganju. Hvala lijepa. Sada Stefan Gerold ima riječ. Hvala lijepa. Potpredsjedniče, hvala vam puno što ste došli na današnji sastanak i hvala nam na uvodnom govoru kao i na izvještaju. Prvo pitanje već je pokriveno, vezano je za kamatne stope, dakle to ste već odgovorili. Imam samo dva kratka pitanja. Prvo je su e, neuravnoteže i drugi cilj vezan za neravnoteže. Naime, ja se po bio smanjio a sada se povećava već dulje vrijeme. Je li to nešto što brine Europsku središnju banku i ako da, što činite da se protiv toga borite? A drugo pitanje vezano je za Brexit. Da li ima bilo kakve suradnje ili rasprave sa Britanskom središnjom bankom kako bi se ublažile posljedice Brexita? Hvala. Prvo što se tiče e, drugog cilja. E, znate e, da je povećanje tog jaza vezano za decentraliziranu provedbu programa APP koji je uzrokovao e, povećanju razlika među pojedinim državama. Je li to odgovor na bojazne koje se javljaju da bi se moglo dogoditi ono što se dogodilo u žiži krize. Sada puno više brine ta decentralizacija programa APP i e, moramo reći da je sada i za nama e, neto faza kupovanja tog programa, a u bliskoj budućnosti uvjeren sam da ćete vidjeti da se taj ja smanjuje i da ćemo umjesto divergencije vidjeti konvergenciju što se tiče e, uravnoteženosti u okviru drugog cilja. Pitanje o Brexitu, moram reći da je to zaista bitno i ključno pitanje. Posljedice no deala, dakle izlaska bez sporazuma je nešto s čime bi se moglo nositi, ali neće biti beznačajne. Zašto mislim eh, da mm, se s time može nositi? Zato što su različite europske institucije i vlade već donijeli različite eh, mjere za slučaj da dođe tog najgoreg moguće scenarija, dakle izlaska Velike Britanije bez sporazuma. Ali istovremeno znate su svi više spremni za scenario da do Brexita ne dođe nego prije šest mjeseci. U svakom slučaju e, sve to skupa neće biti irelevantno. Cijene na tržištu za slučaj da e, nema e, izlaznog sporazuma. Da za slučaj da do toga dođe, moramo uvijek biti spremni za onu najgoriju varijantu i ako jesmo onda ćemo se lakše nositi sa e, manje lošom varijantom. E, sada smo u fazi kada gospodarstvo se usporavaju kako u svijetu tako i u Europi. I malo prije smo i govorili o tome da se usporava ekonomska aktivnost. Dakle, za slučaj da ne dođe do sporazuma o izlasku Velike Britanije ili pak da dođe do neurednog izlaska Ujedinjene kraljevine iz Europske unije, dakle taj bi faktor mogao pojačati negativne trendove koje postoje i koji su vezani za usporeni gospodarski rast u Europi. Možemo govoriti o utjecaju Brexita na različite ekonomske elemente, ali najveći problem zapravo je bio jedan osjećaj i taj osjećaj bi jednostavno e, bio loš za europsko gospodarstvo. Moramo e, dakle reći da ako dođe do Brexita bez sporazuma da će se to odraziti na europsko gospodarstvo. Hvala lijepa. Sada dajem riječ e, gospodinu Fernandesu. E, hvala vam. Dobar vam dan. Dobro nam došli, potpredsjedniče. Drago nam je da ste danas e, s nama ovdje, da možemo zajedno analizirati dosadašnji rad Europske središnje banke, ali i e, povratne informacije banke na izvještaje koje smo pripremali u ovom odboru proteklih nekoliko godina. Mislim da Europska središnja banka i njezin predsjednik da su uvijek vrlo dobro upravljali komunikacijom. Komunikacija monetarne politike o monetarnoj politici bila je ključna u provedbi te politike te u e, postizanju ciljeva e, Europske središnje banke te postotka od 2%. U, pro, no, u proteklih nekoliko tjedana mi se čini da dolazi do malo konfuzije u komunikaciji sba Kao prvo, zbog toga što banka ističe na, da na, nakon posljednjeg sastanka da bi monetarna politika trebala biti akomodativna, te da se izgledi rasta mijenjaju, činilo nam se da e, banka želi osloboditi nove rezerve za likvidnost u sljedećim mjesecima. No, nakon te formalne službene komunikacije e, iz banke Prošli tjedan je predsjednik ESB-a najavio mogućnost da će se revidirati negativne e, kamatne e, stope i ja stvarno ne uspijevam shvatiti kako to da jedan tjedan trebamo više likvidnosti ako želimo zadržati akomodativni profil e, monetarne politike, a tjedan iza toga se govori o reviziji e, negativnih kamatnih stopa. Zapravo se govori o tome da se donosi potpuno suprotna odluka od one koja je donesena tjedan ranije. Zbog toga me zanima je li ta moguća revizija negativnih kamatnih stopa, je li to nešto što je već odlučeno u banci i na koji način ta najava e, može stvoriti zbrku e, u e, monetarnoj politici. Hvala vam. Hvala lijepa gospodine Fernandez. Prvo stvarno stvar moram pojasniti. Naime, odluka koju je donijelo upravljačko tijelo prije dva tjedna je bila ta da smo e, preporuke o kamatama odložili s kraja ljeta na to parem kraj godine. Moramo dakle e, ponoviti ono što smo rekli u našoj komunikaciji. Mi smo dakle te preporuke odgodili i sada provodimo više kumulativnu monetarnu politiku, a to je također e, pratio lansiranje TLTR-OA broj 3 koji je išao u e, istom e, smjeru i rekli smo da ćemo raditi na monetarnim politikama barem do ožujka 2021. godine u tom smislu. U svim e, našim priopćenjima smo baš govorili e, to isto i e, govorili smo o pitanjima vezanim za inflaciju i deflaciju. Do kraja 2019. godine barem ne očekujemo povećanje negativnih kamatnih stopa još jedno pitanje je mogućnost eliminiranja, odnosno izbjekavanja toga da se negativne kamatne stope naplaćuju bankama koje e, stavljaju pologe u Europsku središnju banku. Međutim, to je jedna druga priča i o tome još e, nismo razgovarali niti na izvršnom odboru, niti na upravljačkom vijeću do sada. E, to je dakle sasvim drugo pitanje. Ono što ja mogu reći je da mi sada analiziramo e, mnoge alternative, međutim e, za sada se nismo odlučili ni za kakvu alternativu budući da ni na kojem izvršnom tijelu Europske središnje banke o tome još nismo razgovarali. Hvala lijepa, gospodin Gerold, izvolite. Hvala lijepa. Imam pitanje, e, gospodine potpredsjedniče, vezan za Brexit. Hvala što ste vrlo iskreno odgovarali na pitanja. Kada e, se bude govorilo o tečaju razlici između britanske funte i eura. E, nakon što glasanja i odbijanja sporazuma o Brexitu moglo se očekivati da će funta pasti u odnosu na euro. Međutim, do toga nije došlo. Čovjek bi očekivao da je bilo baš, da će se dogoditi baš suprotno. E, možda je do toga došlo e, zato i vezano za što ste vi rekli da nitko nije sada e, to procijenio, izračunao koliko će to koštati. Očekujete li da će funta oslabiti u odnosu na euro nakon što definitivno dođe do Brexita bez sporazuma? Prije svega ne znam koja će biti konačna rješenje te situacije, možda znate o tome više nego li ja. Ja samo moram reći da je jako teško znati e, do kakvog će e, Brexita jednoga dana konačno doći. E, ne mogu mm, biti pretenciozan i tvrditi da znam što će dogoditi u bliskoj budućnosti. Ali tržišta nisu odbacila mogućnost da ne dođe do sporazuma. Za slučaj da e, do toga dođe, do tog najgore scenarija, izlaska Velike Britanije bez sporazuma, e, znate kakva su tržišta. Tržišta će reagirati. Ponekada i trebaju reagirati. E, takav je život. Ako ne dođe do onog najgoreg scenarija, Razne se stvari mogu dogoditi. To može utjecati na, puno toga od tečajne razlike do mnogo čega drugoga. Međutim, nije poanta koliko funta vrijedi u odnosu na euro. Bitna stvar je da to neće biti dobra vijest jer no deal je loša vijest ukazuje e, na to da e, se e, da ekonomija slabi, a osim toga u kontekstu gospodarskog usporavanja se sve to događa. Možda će otežati povratak i ubrzavanje gospodarske aktivnosti ali taj emotivni aspekt je vrlo značajan kao što znate. E, tržišta nisu u potpunosti usklađena scenarijom e, izlaska bez sporazuma. Hvala, Pervanš Beres. U godišnjem izvještaju koji je danas objavljen, ukazuje se na to na koji način će Europska središnja banka e, provoditi e, kriterije SG. E, javnost sve više brine na koji način monetarna politika uzima u obzir ciljeve od minus 2 stupnja i parijski sporazum a u vašem programu provedba strategije e, da, gdje se uzima u obzir da se ne smije e, rasti za doći do porasta od više od dakle sve mora biti u okviru od manje 2%. Dakle, u tome nisam uspjela vidjeti e, ima li Europska središnja banka strategiju u kojem se jasno bori protiv klimatskih promjena. Što nam o tome možete reći? Još jedna druga stvar vezana za vaš godišnji izvještaj. E, možete li nam možda malo preciznije reći što se načinilo prošle godine vezano za kadrovsku strategiju e, banke, e, naročito što se tiče socijalnih uvjeta i gdje se poboljšala E, rodni aspekti prilikom upravljanja Europskom središnjom bankom. Pa evo da krenem sa klimatskim promjenama. Mislim da po mom mišljenju će važno biti sljedeće, a to je da se financijskom sektoru, financijskom sustavu, bankama, osiguravajućim e, tvrtkama, mirovinskim e, fondovima jasno kaže da bi e, klimatske promjene ili vjerojatno hoće uz odgovarajuće mjere biti novi e, važan e, rizik financijske stabilnosti. I to je nešto što moramo osvijestiti prema bankama, što banke moraju shvatiti, a to je da bi klimatske promjene mogle pokrenuti izazove i prijetnje za njih u smislu financijske stabilnosti. Zašto? Znate, svakako dobro svjesni smo naravno da je to stvarnost, ali kako možemo provesti e, ovakvu i prenijeti ovakvu poruku bankama i financijskom sustavu načelno. Naime, mislim da mi naravno našu e, procjenu financijskih rizika e, provodimo na takav način da do sada klimatske promjene nisu bile uključene, no to ćemo u našim revizijama i procjenama uključiti u budući. Naime, e, mi uključujemo recimo pitanje kibernapada kao strukturni element, a klimatske promjene trebale bi biti jedan element koji će biti uključen u ta razmatranja kao e, strukturna prijetnja stabilnosti financijskih sustava. To bi moglo poslati e, s naše strane vrlo konkretnu i jasnu poruku kao s naše strane dakle kao nadzornika, kao strana kao odgovornih za provedbu monetarne politike kao i za ciljeve financijske stabilnosti. Dakle, u našem slučaju financijske promjene sve će više biti uključene i uvjeravam ga da u našim revizijama financijska stabilnost, potencijalni rizici i tako dalje će uključiti i e, klimatske promjene. Drugo što se tiče e, rodne ravnoteže, e, to je također važna stvar. Nažalost, situacija je takva kakva jest u upravljačkom vijeću i nadam se da ćemo tijekom sljedećih mjeseci možda imati neke zamjene i izmjene koje će donijeti do veće uravnoteženosti u rodnoj ravnopravnosti, ravnoteženosti u izvršnom odboru i ne samo u izvršnom odboru nego znate da je to i politika, kadrovska politika središnje banke, tako da ćemo i u tom pogledu raditi na većoj ravnoteži i uključivanju u cijelom sektoru, dakle. Hvala. Evo sada vrlo kratko, spontano za riječ, gospodin Tremoza, Samo jedno kratko pitanje, dakle, natvak na jedno od onih pitanja koje, jedno od onih pitanja na koje sam već dobio odgovor. Dakle, što se tiče transparentnosti, možda se nisam dobro izrazio prvi puta, jer Gospodin Dregindo je rekao da Središnja banka ne e, izbjegava, izbjegava objavljivati imena tvrtki kako bi izbjegla probleme na tržištu, ali prije par godina, prije dvije godine, pod pritiskom većine zastupnika, E, objavljena su e, imena tvrtke u CSPP holdingu, to bi također trebalo ići u pp 3 ABS-u i tako dalje, ovim privatno e, javnim partnerstvima. Dakle, to će svakako biti jedno pitanje koje će se javiti u sljedećem sazivu. Hvala, da, upravo ste. Mi javno objavljujemo imena tvrtka u koje objavljujemo, ali ne, u koje ulažemo, ali ne objavljujemo osjetljive e, informacije kao što je na primjer iznosi, e, ukupni iznosi koje investiramo u tvrtke. Tu ste u pravu. Hvala, potpredsjednik su. Na ovo vrlo zanimljivoj razmjeni mišljenja. E, nažalost, ovdje je situacija <laughs> kakva jest. Mi smo već polako ušli u razdoblje izbore, pripremamo se za izbore, pa Eto, ljudi imaju posla, ali hvala vam. E, e, situacija je bila vrlo zanimljiva. Hvala vam još jednom. E, I hvala načelno Središnjoj banki na dobroj suradnji. A sada ćemo kratko stanku. također zbog toga što prije rasprava o sljedećoj točki trebamo kratku konzultaciju. Dakle, 10 minuta stanke.